all going quiet. I'm looking for my own group coordinator, so... Uh... I remember chairing a committee in Liverpool City Council 40, 40 years ago where... Predsjedavao sam uh, vijećem u Liverpoolu kada smo imali uvijek jednog kolegu koji je kasnio, a uvijek je bila razlika od jednog glasa i trebao nam je baš taj kolega. Evo sada možemo započeti s glasovanjem. Prvo imamo preporuku o odluci vijeća o zaključenju partnerstva o održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Gambija i protokol o provedbi. Parlament preporučuje da glasujemo za. Dakle, možemo odmah prijeći na glasovanje. Otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. Usvaja se 21 glas za i jedan protiv. Nema suzdržanih. Drugo. Prijedlog uredbe parlamenta i vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora s vijećem. Dakle, izvjestitelj je za. Treba nam većina glasova u odboru, što znači 15 glasova. Otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram and that's approved 20 votes. Usvaja se 20 glasova za, 6 protiv, 2 suzdržana. Evo, to je bilo glasovanje. Hvala vam lijepa. So we now proceed with the... Uh... Prelazimo sada na saslušanje. sustavu Europske unije za kontrolu ribarstva. Imamo nacrt uredbe komisije koji postoji već jako dugo. Neki zastupnici su bili u ovom odboru u prethodnom sazivu i sjetit će se sigurno da smo o tome već razgovarali niz puta. Naravno, novim zastupnicima će to biti novo. Pozdravljam naše govornike i posjećam ih da smo ih zamolili da govore samo 10 minuta kako bismo imali vremena za raspravu. Dajem riječ prvo komisiji koja će dati kratak uvod. Gospođa Arena je ovdje iz komisije koja upravo vadi svoju dokumentaciju. Dakle, molim vas da iznesete svoje prijedloge o poboljšanju nadzora i kontrole u ribarstvu. Da, hvala gospodine predsjedniče, dobro jutro, dobro jutro i svim zastupnicima. Ovdje sam. Komisija je već eh, imala priliku podrobno predstaviti prijedlog e, o reviziji sustava nadzora u ribarstvu 31. srpnja ove godine na odboru za ribarstvo. Htjela bi se dakle osvrnuti na to izlaganje. Kao što znate, ambiciozni ciljevi ribarstvene politike mogu se ostvariti jedino ako i Europska unija i sve zemlje članice raspolažu modernim i funkcionalnim sustavom nadzora. Možete imati najbolje zakonodavstvo, najbolje mjere očuvanja propisane zakonodavstvom, ali ako nema sustava koji osigurava njegovu provedbu i ako se ta provedba ne nadzire, onda će učinak tih mjera biti vrlo ograničen. U tom smislu kontrolu možemo smatrati temeljem, stupom zajedničke ribarstvene politike. Nema nikakve sumnje da ovaj okvir za ribarstvo koji je usvojen prije 10 godina, 2009. godine, je tada predstavljao važan korak naprijed i nema nikakve sumnje da je i dalje prioritetno potpuno provesti u dijelo taj sustav, ali u posljednjih nekoliko godina svi priznaju kao i ova institucija, odnosno Europski parlament, da je potrebno modernizirati, revidirati ovaj sustav i pripremiti ga za budućnost. Zato je 2018. godine komisija usvojila prijedlog za reviziju sustava nadzora u ribarstvu uvođenjem ciljanih amandmana na uredbu o nadzoru, ali isto tako i na uredbu o ribarstvu i o i uredbe za financiranje Agencije za kontrolu ribarstva I ovo su doista sveobuhvatni prijedlozi amandmana. Ja ću se usredotočiti na tri nedostatka koje je komisija prepoznala u rezoluciji. Dakle, kao prvo, pridržavanje i kultura istoga. Zapravo, sustav nadzora postoji zato jer želimo promicati pridržavanje propisa što ovaj e, sadašnji sustav ne omogućava na učinkovit način. U određenom broju zemalja članica e, sankcije se ne primjenjuju, ne dodjeljuju se bodovi u slučaju teških prekršaja etničke ribarstvene politike, a ako se i primjenjuju, sankcije se značajno razlikuju od zemlje članice do zemlje članice, što dovodi do iskrivljavanja tržišnog natjecanja između ribara i također potkopava pravila zajedničke ribarstvene politike. Stoga je komisija predložila pojednostavljenje odredaba i njihovo usklađivanje tako što je predložila zajednički popis prekršaja koji će se primjenjivati u čitavoj Europskoj uniji, predložila je zajedničke kriterije koji će određivati radi li se o teškom prekršaju ili ne, i također je predložila minimalnu ili maksimalnu razinu sankcija prema vrijednosti ulova. To je osnova za mm, ravnomjerno postupanje prema djelatnicima u Europskoj uniji i također to omogućuje i održivo upravljanje ovim resursom. Druga napomena, odnosno drugi nedostatak koji smo prepoznali jest nadzor nad ribarenjem i podaci koji se prikupljaju o toj djelatnosti. Kada govorimo o nadzoru i kontroli, to znači da želimo znati sve što se događa, tko lovi, gdje, kada i koliko i što. To su podaci koji su potrebni za donošenje informiranih odluka, za dodjeljivanje recimo ribolovnih dozvola i također kako bismo se uvjerili da e, love samo ovlašene osobe. Također, e, tako i znanstvenici mogu lakše procijeniti stokove kako bi onda upravitelji mogli dodijeliti i odrediti kvote. Sadašnja je situacija takva da imamo niz izuzeća koja se uglavnom tiču malih plovila. Imamo mnoga izuzeća također iz obveze prijavljivanja, tako da zbog toga dosta veliki dio ulova se ne prijavljuje. Osim toga, ne može se nadzirati sve plovila, ne može ih se pratiti na moru što primjerice onemogućuje i e, praćenje i nadzor e, ilegalnih aktivnosti na moru i onemogućuje i odgovarajuću zaštitu zaštićenih područja. Također malo znamo i o učinku rekreativnog e, ribolova i o mogućnosti da se nadzire ta djelatnost koja je daleko ta mogućnost još je daleko manja nego u slučaju malih ribara. To ugrožava također i održivo iskorištavanje zajedničkih morskih resursa. Stoga je komisija predložila potpunu digitalizaciju podataka iz ribarstva, tako da se ukinu sustavi na papiru i to će također olakšati rad javne uprave i nadležnih vlasti i ovom digitalizacijom e, se nastoji obuhvatiti što e, više, odnosno sva plovila u sustav praćenja bez obzira na njihovu veličinu. Naravno, kod malih plovila, naravno, se možemo slušati sustavima poput pametnih telefona, što znači određeno pojednostavljenje, a istovremeno i pokrivanje čitave flote. Podsjećam također da tri četvrtine europskih komercijalnih plovila eh, su plovila manja od 20 metara i za ta plovila nemamo učinkovito izvješćivanje niti praćenje sa nekim značajnim izuzećima na nacionalnoj i regionalnoj razini i od jednom od eh, toga smo čuli prije neko vrijeme u parlamentu. Evo podsjećam primjerice na takozvanu zelenu kutiju E, koja je usvojena u Andaluziji za praćenje svih e, vozila bez obzira na njihovu veličinu i to je izvediv sustav i omogućuje i također dosta povoljno praćenje. Imamo također i niz prijedloga u vezi sa rekreativnim e, ribolovom i prijedloge u vezi sa njihovim jačanjem i sa prikupljanjem podataka jer to također ima učinka i na komercijalno ribarstvo. I treći element koji želim izdvojiti je usklađivanje sa zajedničkom ribarstvenom politikom. E, zajednički sustav za nadzor ribarstva je usvojen 2009. godine i bio je osmišljen prije reforme ZRP-a. Naravno, on nije bio u potpunosti usklađen sa ZRP-om. Naročito nismo imali učinkovite odredbe o nadzoru nad iskrcavanjem i to je jedan od elemenata koji želimo riješiti ovim novim prijedlogom. Dakle, želimo eh, ispuniti ovaj jaz prema ZRP-u uvođenjem <laughs> novih tehnologija za kontrolu i nadzor kako bismo imali stalno praćenje djelatnosti na moru eh, eh, udaljenim monitoringom, odnosno na daljinu. Komisija predlaže korištenje takve opreme, dakle recimo kamera za nadzor u određenom e, broju plovila prema procjeni rizika. To su tri ključna elementa, a osim toga prijedlog nastoji poboljšati sljedivost e, za ribarske proizvode uklanjanjem postojećih izuzetaka za e, uvezene i prerađene proizvode. Također predlažemo i poboljšanje sadašnjeg nadzora nad snagom motora. To je jedno od pitanja koje smo istaknuli i u prethodnom izlaganju pred ovim odborom. Predlažemo dakle jedan manje složen sustav nadzora i kontrole <clears throat> stalnim praćenjem snage motora i predlažemo reformu i uklanjanje višestrukih izuzeća koje postoje danas i na kraju komisija također predlaže i nove odredbe koje se tiču agencije za kontrolu ribarstva, odnosno da se poveća mogućnost vršenja inspekcijskog nadzora te agencije, tako da te ovlasti budu veće nego danas. Evo, gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, mislim da je ovo dobar sažetak prijedloga komisije i rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja kasnije u raspravi. Hvala vam. thank Hvala vam lijepo. Zahvaljujem predstavnici komisije. Mislim da mi svi ovdje nazočni, želimo promicati održivo ribarstvo, želimo da se prestane sa prekomjernim izlovom i sa osiromašenjem vrsta, želimo prosperitet e, isto tako e, ribarstvenoj industriji. Međutim, to će ovisiti o tome hoće li se naši ribari držati zadanih pravila, kao što smo čuli od predstavnice komisije. Dobar dio ulova nije prijavljen, niti se vodi o njemu evidencija i postoje velike razlike u praksama koje se primjenjuju na razini država članica te kada je riječ o sankcijama e, u slučaju prekrša. E, želim pozdraviti naše stručne savjetnike. Rado ćemo svima vama dati riječ. Okrenut ćemo od Paskala Savurea, izvršnog ravnatelja Europske agencije za kontrolu ribarstva Izvolite gospodine Savure. Hvala vam. Ja ću držati svoje izlaganje na francuskom. Kao prvo želim vam zahvaliti na pozivu. Ja sam odlučio ovih deset minuta koje ste mi dodijelili posvetiti Europskom elektroničkom sustavu, daljinskom nadzornom sustavu koji bi trebao omogućiti poboljšanje kontrole nadzora i nekih odredbi ZRP-a poput e, obveze iskrcaja. E, zašto imamo obvezu iskrcaja ulova? Zato što naime ona sadrži određeni broj odredbi e, koje odvajaju od zabrane odbacivanja ulova, discard ban, s obzirom da se omogućuje omogućuju se određeni oblici odbacivanja ulova. Kako definirati e, elektronički daljinski nadzorni sustav? Mislim da svi poznajemo video nadzor, odnosno sigurnosne kamere, ali e, ne radi se o takvom sustavu. To je jedan sustav koji se nalazi na brodu i koji zapravo ima e, senzore i ima sve podatke o aktivnostima broda kao što su dakle hidraulički pritisak, e, razina električne energije, zatim otvaranje otvora za ribe, temperatura u spremnicima, zatim takozvani power block, pumpa za benzin i giljotina, odnosno knife valve na engleskom. E, e, Agencija je zajedno sa komisijom radila na jednom e, nacrtu smjernica kada je riječ o opremi koja je potrebna na brodovina za potrebe daljinskog nadzirnog sustava E, to možete pronaći na e, web stranici Europske agencije za kontrolu ribarstva. I želim također naglasiti da je e, jedan dio te opreme za daljinski nadzorni sustav da se tiče dakle upravo tih nadzornih kamera odnosno toga da se definira gdje je najbolje postaviti senzore i e, zonu za e, gdje je dopušteno odbacivanje ulova. Koje odredbe daju smisao e, odnosno opravdavaju da se krene prema uspostavi takvog sustava daljinskog nadzora Neke odredbe zajedničke ribarstvene politike dovode do toga da se obveza iskrcaja, da ona ne podrazumijeva apsolutnu zabranu iskrcaja. Primjerice to se ne odnosi na one vrste e, čiji je e, ulov zabranjen prema ZRP-u, niti na one vrste za koje Znanstvene činjenice ukazuju na visok postotak preživljavanja ili pak na ulov e, koji spada u de minimis izuzeća. Kada je riječ o tim vrstama na koje se ne odnosi obveza iskrca, one koje su, e, čija je veličina manja od minimalno propisane veličine, odmah se odbacuju, dakle ne čuvaju se na brodu. Međutim, e, samo takvo zapažanje veličine nije e, flagrantni prekršaj dok se ne provjeri izuzeća iz članka 15. uredbe o ZRP-u. E, što se tiče prekršaja obveze u iskrcaju, kao što je neovlašteno odbacivanje, naime postoji protokol o nadzoru i kontroli koji nije koji zapravo ima više veze sa zapažanjem nego sa inspekcijom. Htio bih ovdje naglasiti da je zakonodavac u članku 73. uredbe o kontroli e, stvorio pojam e, promatrača zaduženog za kontrolu, međutim taj pojam je ovisi o dužini broda, isto tako to znači da mora biti prostora za takvog promatrača i taj promatrač ne može biti fizički aktivan 24 sati na dan, 7 dana u tjednu. Zaključno, e, službe koje su zadužene za kontrolu i inspekciju kako bi mogle zajamčiti da će sektor poštivati obvezu iskrcaja mora poduzeti mjere kako bi prije svega identificirala odbačene vrste. Dva, u svakom trenutku vidjela koje su vrste na koje se ne odnosi obveza iskrca. Zapažanje u većini slučajeva nije odgovarajući odgovor. Potrebne su i tehnološka rješenja kao što su rješenja poput e, daljinskog e, nadzornog elektroničkog sustava. E, koja je perspektiva Europske agencije za kontrolu ribarstva, odnosno kako oni gledaju na ovu problematiku? Prije svega, naše aktivnosti pokazuju da sektor ribarstva samo e, parcijalno primjenjuje obvezu iskrca i da bi trebalo intenzivirati napore kako bi se povećala konvergencija e, prema normama koje su definirane zakonodavstvom. Sustav inspekcije nije nužno e, prilagođen obvezi iskrcaja jer imamo često fotografiju u jednom trenutku na brodu što ne može zapravo prejudicirati što se događa na brodu u odsustvu samoga inspektora. Osim toga, e, imali smo i neka iskustva o državama članicama, primjerice u Danskoj i Ujedinjenoj Kraljevini, gdje se pokazalo da prijava ulova nije uvijek ista e, kod nekih brodova, dakle ovisno o tome jesu li brodovi i bili opremljeni kamerama i sustavom nadzornog sustava ili ne, s obzirom da su oni koji su bili dobro opremljeni imali e, bolji sustav prijave. Dakle, mora doći do konvergencije sustava nadzora e, i to od načela, treba prijeći sa načela inspekcije prema načelu e, observacije. E, ja bih htio ovdje postaviti nekoliko pitanja vezano uz takav jedan režim nadzora u Europskoj uniji. Prije svega mogu samo potvrditi da ovaj sustav e, daljinskog nadzornog sustava dobro funkcionira. Osim toga već postoje kamere na brodovima e, koje su tamo postavljene zbog sigurnosti. E, postoje neki dijelovi broda gdje postoji rizik za posadu broda. E, zatim postavlja se pitanje koji su troškovi e, između 7 i 12 tisuća eura za veće brodove, a godišnje to košta između 500 i 2000 eura. Također se pokušavaju maskirati e, lica. Količina podataka omogućuje i da se uspoređuju podaci iz drugih senzora na brodu. I zaključno želim samo još e, istaknuti mogućnost e, koja postoji u sklopu nove uredbe, e, to je članak 23. kojim se predviđa mogućnost e, provođenja pilot projekata, a koji se tiču dokumentacije ulova i e, odbacivanja ulova. E, ta pravna mogućnost koju nudi ovaj projekt pilot trebala bi omogućiti da se skupe nova iskustva u sklopu tog projekta i to posebno e, što se tiče flota koje se nalaze u zonama e, gdje postoji najveća, e, najveći rizik od neusklađenosti sa pravilima. Zatim imamo članak 25a kojim se predviđa mogućnost da se brod opremi ovakvim jednim sustavom video nadzora. Imamo isto tako i članak 73. uredbe o ZRP-u koja je na snazu gdje stoji da obveza uskrcaja mora biti ispunjena i da države članice moraju imati cjeloviti dokument koji se tiče svih vrsta e, ribolova, zatim moraju isto tako imati i odgovarajuću opremu poput video nadzora i tako dalje i države članice moraju voditi račun o učinkovitosti i proporcionalnosti. Hvala na pozornosti. Hvala, gospodine Savore, predlažem da sada odmah damo riječ naša, našim govornicima, naša prva tri govornika. I onda ćemo dati riječ zastupnicima. Dakle, dali bih riječ Antoni Leroy e, iz WWF-a. E Ona je zadužena za nezakoniti ribolov u WWF-u. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala vam što ste mi dali mogućnost da se obratim e, odboru za ribarstvo. Dakle, e, moje izlaganje se tiče sadašnjeg predloga komisije vezano uz reviziju sustava za kontrolu ribarstva i ukratko ću vam nešto reći o aspektima koji su važni iz perspektive WWF-a i sada ću prijeći na engleski jezik. Prije svega, zašto je potrebna revizija zakonodavstva? Zato što još uvijek e, postoje pravne praznine o kojima nam redovito na koje nam redovito ukazuje EU institucije, ali isto tako i mediji. Dakle, ovdje su neki slučajevi e, koje je prijavila Europska komisija, Europol i tako dalje ali isto tako i mm, možete pronaći neke slučajeve koje su se našli u novinama. Dakle, potrebna nam je revizija uredbe kako bi se ojačalo usklađeno provođenje pravila u području ribarstva i kako bi se uvela jednaka pravila među državama članicama u području ribarstva. Mi smatramo da postoje dvije dimenzije uredbe o kontroli ribarstva. Kao prvo, e, znači razmjena podataka i upravljanje prikupljanjem podacima, a druga dimenzija se tiče provedbe, što znači učinkovite sustav kontrola inspekcija, sankcije e, koje su odvraćajuće prirode te transparentne informacije o provedbi. Sada ću vam reći što E, podržavam u ovom sadašnjem prijedlogu i koji su naši prijedlozi i preporuke. Što se tiče prikupljanja e, i upravljanja podacima, mi moramo prije svega e, povećati uvođenje sustava dakle elektroničkog nadzora na daljinu na brodovima no isto tako potrošači žele imati povjerenje e, kod kupnje proizvoda iz ribarstva Digitalizacija e, sustava je također vrlo važna, kao što smo čuli od komisije. Dakle, e, daljinski nadzorni sustav na svim brodovima ima neke prednosti o kojima smo već čuli. Kao prvo, 2017. godine jedna studija je pokazala da je u dvije godine trošak upravljanja ribarstvom za flote duže od 10 e, metara E, u prosjeku bila bolja za 20% e, nakon što su opremljeni sigurnosnim kamerama. To je također dovelo do općenito veće učinkovitosti. Dakle, to se može prilagoditi različitim vrstama e, ribarstva. Isto tako moramo poboljšati e, sve operacije koje se tiču ribolova i ulova e, za mali priobalni ribolov i rekreacijski ribolov. Tako da moramo isto to predlažemo komisiji da proširi ovaj sustav i na mali priobalni ribolov te da se isto tako uključe detalji o svim e, vrstama i tipovima ribolova te alatima koje se koriste u dnevniku ribolova. Također smatramo da je dobar sustav registracije i davanja e, dozvola za rekreacijski ribolov, te da se isto tako e, vodi evidencija online o ulovu. Što se tiče Europske unije, gdje su tako i Kanade i SAD-a, e, prednosti dakle, ovakvog sustava elektroničkog daljinskog nadzornog sustava su veća cjenovna učinkovitost, zatim poboljšanje integriteta i točnosti promatranja podataka e, te poboljšanje procjene stokova, ublažavanje e, ekoloških e, posljedica te povećanje transparentnosti. To ne koristi samo sustav upravljanja nego industriju. Naša je velika čast da Dakle, radimo i na tim aspektima. Uh, Što se tiče revizije kontrole, trebamo poboljšati sljedivost, to je sljedeći korak. Sedamdeset posto uh, dakle proizvoda ribarstva se uvozi uh, u Europskoj međutim mi smatramo da nema dovoljno podataka o potvrdama o ribolovu, odnosno o ulovu, tako da moramo poboljšati zahtjeve koje se tiču podataka u elektroničkoj potvrdi o ulovu. E, zatim moramo poboljšati, odnosno izjednačiti uvjeti između europskih i stranih e, gospodarskih subjekata. Što se tiče provedbe, Mi znamo da su mjere onoliko dobre koliko se dobro provode, tako da trebamo doista raditi na poboljšanju provedbe, e, kao što smo čuli od Europske komisije na ovoj javnoj raspravi. To je doista preduvjet e, za e, uspostavu održivog ribarstva. In Kod poboljšanja provedbe e, trebamo doista proširiti popis e, teških povreda. Mi smatramo da ovdje e, postoje neke stvari koje su zostavljene, kao što je primjerice gašenje odašiljača za automatski sustav identifikacije, zatim neispunjavanje obveza za ublažavanje slučajnih ulova osjetljivih vrsta, te e, podržavanje ili sudjelovanje u NNN ribolovu e, kao operateri, e, zatim stvarni vlasnici, vlasnici ili pružatelji logističkih i drugih usluga. Da bi provedba doista bila dovoljno snažna, moramo imati veću transparentnost kada je riječ o informacijama koje se tiču provedbe uredbe o kontroli ribarstva. To su dakle izvješća revizije, izvješća o prekršajima, sankcijama e, i tako dalje. To bi trebalo biti javno dostupno. Mi smo zatražili informacije tijekom 2017. i 2018. godine i e, shvatili smo da je e, prijavljeno samo 1547 prekršaja u državi članice. Kao što vidite, većina njih je u Španjolskoj i Italiji a od njih samo 449 je za, dobilo sankciju. Znači da sankcije zapravo nisu dovoljno odvraćajuće u EU i samo neke države članice doista primjenjuju pravila za RPA, tako da moramo doista povećati transparentnost, povećati razinu provedbe i e, uvesti jednaka pravila za sve. Europska komisija je spomenula kulturu usklađenosti kao jednu od važnih stavki. E, sada ću zaključiti o tome što bi bilo važno za WWF i druge nevladine udruge e, što se tiče dakle, odredbi ove nove uredbe o za kontrolu ribarstva. Mi želimo da se u potpunosti e, dokumentira sav ulov, da e, svi proizvodi ribarstva budu sljedivi, da postoji transparentan lanac opskrbe, zatim pristup informacijama o provedbi sa učinkovitom kontrolom i odvraćajućim sankcijama i želimo jednake uvjete unutar Europske unije, ali i u ostatku svijeta. Dakle, htjela bih spomenuti da imamo zajedničko stajalište koje smo izradili sa nekim drugim nevladinim udrugama što možete pronaći na našim web stranicama ukoliko želite dobiti detaljnije informacije o tome question shortly. Um, can I... Jürgen from uh, Wageningen University? E, riječ ima doktor Jürgen sa sveučilišta u Wageningenu. Dobrodošli. Govorit ćete o istraživanju mora. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče što ste mi dozvolili i dali mogućnost da govorimo o istraživanju u, u Ja sam znanstvenik koji radi za odjel za istraživanje u moru. Govorit ću o točki 2. E, kako možemo koristiti kamere na plovilima kako bismo mogli bolje istraživati. Mm, potpuno dokumentirani projekt e, istraživanja ribarstva. Mm, u ovom projektu nećemo koristiti električni e, monitoring. E, vidjeli smo ove slike i prije, imamo ovdje plovilo koje ima kamere i senzore i sve drugo što prikuplja informacije o aktivnosti broda Imamo slike ka, što se radi na brodu. E, imamo recimo pojas za sortiranje ribe. Možemo onda pogledati te slike i koristiti očevidnike koji su onda služe za kontrolu. Ovakva provedba se koristi u cijelom svijetu. Ako pogledamo i metodu u cijelom svijetu. E, imamo i pilot studije. U SAD-u, samo u SAD-u i Australiji se to u potpunosti provodi. E, e, govorimo recimo o 500 plovila u, na zapadnoj ovali i tako dalje. A to vam daje samo ideju o tomo kako se EM e, e koristi u cijelome svijetu. Kao što je komisija rekla, trebamo poboljšati automatizirano prikupljanje podataka e, za bolje upravljanje ribarstvom. Imamo dobre izvještaje o iskrcaju i imamo očevidnike, ali dio ulova koji se odbacuje. Tu imamo upitnik. U mnogim slučajevima ne vidimo što se događa na moru. Imamo programe e, monitoringa, ali to pokriva samo nekoliko plovila. Ako možemo upravljati tim kamerama na plovu i prikupljati podatke, možemo istraživati e, e, možemo istraživati i što se događa sa odbačenim ulovom. I tu vidite onda razliku u ulovu. Kako to sada radimo? Sada šaljemo promatrače sa metrom i eh, bilježnicom na plovilo. I onda oni promatraju ulov. Eh, imamo dobru identifikaciju e, aktivnosti, ali to je jako intenzivno e, za zaposlenike, e, radno intenzivno. Možemo imati samo 5% ukupnog kulova i 1% flote za prikupljanje točnih podataka. To se može poboljšati i to ću sada pokazati kako. Evo, Postavili smo na kamere na plovile, senzore e, na e, e, ovaj navoj mm. i onda smo dobili detaljnu sliku što se događa za vrijeme ribolova. Imamo detaljni izvještaj o ribolovnom naporu, imamo slike ove trake za sortiranje. U laboratoriju imamo ljude koji e, sjede iza zatvorenih vrata i onda mogu analizirati sve te slike. Ovdje to zovemo e, ručna revizija. Ali e, šaljemo promatrače na plovila u nekim slučajevima. oni će uzeti uzorke od ulova E, i onda će ti e, e, uzorci se uspoređivati sa ovim što se vidi u laboratoriju. Evo, tako imamo potpuno dokumentiran ribolov. Imamo četiri koče na Sjevernom moru to smo počeli u svibnju 2019. Evo, tek smo na početku toga. U praksi što se događa? Manualna revizija, imate e, slike jedan prema jedan, sto riba i želite da promatrač izbroji sto riba na sve ove točke e, su relevantne. Tu imamo ulov raže, na primjer. Video brojanje i, i brojanje promatrača su, se skoro poklapaju, ne sasvim. Ako želimo znati više o određenoj vrsti kao na primjer o raži, onda onda vidimo da promatrači broje više nego što eh, izbroje ovaj koji gleda promatra video. Kada je raža na trbuhu, možete je dobro prepoznati, vidite točke i tako dalje. To je raža. Ali kad je na leđima, onda eh, vidite samo eh, mm, jedan dio nje i ne možete znati točno je li to raža. Za detaljne informacije e, kamera još uvijek nije savršena. E, e, argumenti za i protiv video revizije daje nam uzorke, ali to je jako dugotrajno posao je dugo, dugotrajan, to je negativna strana. Ono što zaboravljamo često kada govorimo sa kapetanima brodova, ovo čišćenje kamere je također e, zahtjevno. E, kako biste dobili dobru sliku, kamera mora biti čista. Morate stalno biti u kontaktu sa ribarima. E, da, to je također vrlo radno intenzivno ali, e, ali ono što ovdje nemamo isto tako na video je mjerenje veličine. A to je teško. Sada radimo sa četiri plovila. E, želimo to povećati. E, um, već trošimo mnogo vremena za kompjuterom. Ako želimo povećati to, obuhvatiti cijelu flotu, to će biti teško jer će to jako dugo trajati. S lijeve strane vidite sliku e, jedne raže i e, e, uz romba. A ono što kompjuter uči je da prepoznaje vrste on će u određenoj točki prepoznati ovo je, ovo je e, raža, ovo je e, romb e, i verak i tako dalje. Imamo nisku složenost, srednju složenost i visoku, visoku složenost slike. E, Naročito je važno kod ovih e, e, ravnih riba. Ova e, slika na kompjuteru će postajati sve savršenija. Ovo je brzina kojom kamera otkriva ili identificira ribu. Ima točnost od 95%. E, razne vrste e, raže može identificirati. E, I to sa priličnom točnošću. Ja to ne mogu sam učiniti tako brzo. Ne mogu okretati ribu tako brzo, pa je to veliki napredak kad koristimo kompjuter. To radimo sada za ražu, ali ćemo to u budućnosti raditi za cijelu vrstu ovih e, plosno trbušastih riba. Kompjuter će za vas prebrojiti ribe, ali neće obavijestiti samo vas, već i ribara. Evo, toliko smo do, došli, toliko daleko smo došli sa e, pomoću kompjutera. Kako možemo koristiti e, kompjutere i poboljšati prikupljanje podataka. Možemo također i e, analizirati alate, što je jako važno. A ono što ne smijemo zaboraviti, ako želite biti uspješni, morate imati vrlo dobru suradnju s ribarima. E, surađivanje sa eh, ribarskim sektorom je vrlo važno za nas ako želimo biti uspješni. Hvala lijepa. Ako imate dodatnih pitanja možete ih poslati meni ili mojim eh, kolegama. Prije no što dadem riječ eh, članovima odbora, ovo, i, ovaj izvještaj je va, važan jer nam pokazuje praktične strane provedbe. Ako imamo velik broj plovila, ako mm, e, uz pomoć videokamera možemo dobiti e, poboljšanje e, prikupljanja podataka i iz toga e, e, kapetani e, brodova točnije izvještavaju, to ih nekako tjera na to točnije izvještavanje. Pitanje je praktičnost. Tehnologija se poboljšava. Slika na kompjuteru to jasno pokazuje. Ali možemo li to, ako želimo biti sukladni s prijedlozima komisije, može li to funkcionirati u praksi? Mi smo tek u početku, u početnoj fazi ovo, e, ovih e, kompjuterskih slika. E, nastavit ćemo sljedećih tri godine raditi na tome. Imate, ako imate kamere na brodu, da, to se može koristiti na velikom broju plovila i u većem kontekstu. Ali ako imate i ručno pregledavanje, kako biste e, kontrolirali cijeli ulov, to bi e, e, ručno trajalo tjednima. Ako želite da to ljudi rade, ne znam koliko će studenti biti voljni da sjede uz kompjutere i rade to. Moramo pogledati razne metodologije jer sve to zahtjeva puno vremena. Sada imamo četiri plovila, ako uzmete deset plovila, za to nemamo kapacitete, nemamo dovoljno ljude koji bi to mogli i znali raditi. E, zato e, istraživanje novih tehnologija znači put naprijed. Hvala. E, čuli smo od gospodina Savurea da ako imate tu opremu na brodu onda imamo i poštenije izvještavanje od strane ribara. E, evo, čuli smo naša tri izvjestitelja. Čuli smo gospodina Savurea, gospođu Leroy smo čuli i gospodina Jurgena. E, Španjolska je dana kao primjer e, mnogih kršenja je li to točno? E, je li to zbog toga što Španjolska bolje provodi propise i bolje kontrolira ribare? Sada govorimo o praktičnosti ove opreme. E, imamo veliki potencijal, ali jesmo li potpuno iskoristili taj potencijal, to je drugo pitanje. Gospodin Mijan Mon će biti naš prvi govornik. Ja sam zatražio e, Želio sam zapitati jednu stvar. O kamerama i obvezi iskrcaja. Uz, recimo Norveška i Novi Zeland koji su e, imali obvezu iskrcaja prije, e, ranije od nas. Da li oni imaju takove kamere e, koje traži ova nova e, uredba kako bi se pratilo ispunjavanje obveze iskrcaja? Evo, imamo drugo pitanje. Izvolite. E, predsjedniče. Drago mi je da je sveučilište Vagenin e, nam dalo ovu, ovo upozorenje. E, znamo li, može li se to provesti? Ako je to slučaj, ako je to provedivo, moraju to prihvatiti ribari. Ali osim toga, koje sustave kontrole ćete imati iza toga? Shvaćamo li e, kakvi će biti troškovi toga? Mislim da ako to možemo učiniti, Mislim zapravo da e, to nije izvedivo jer je preskupo. Još jedno pitanje ćemo saslušati. Izvolite. Dobar dan. Hvala vam na ovim prezentacijama. Mislim da se sada svi slažemo da bismo željeli e, da se ZRP e, nastavi. Želimo imati ribarstvo pod nadzorom. Mm. Mm, čuli smo odličan opis aspekata nadzora. Ali smo čuli nešto o tome da moramo osigurati da proizvod slijedimo u svim fazama e, njegova nastajanja. Hoćemo li se fokusirati na taj e, cijeli postupak? Jesam li to dobro shvatila? Recimo, što je sa označavanjem? A, gospodine sabure zahvaljujem agenciji i njenom direktoru na odličnom radu. Ali kad se radi o nadzoru, tu imamo dvije karakteristike. E, moramo gledati trošak i proporcionalnost. Da li razmjernost u redu imamo li dobru ravnotežu između troška i razmjernosti e, pitanje za gospodina Jurgena. Ovo što vi radite je zaista zanimljivo. E, pitam se, bilo bilo e, moguće da imamo još bolju identifikaciju uh, u svim zemljama. E, možemo li uh, uskladiti naše sustave nadzora? Slažete li se da razmjernost je važna? hoćemo li imati promatrače na svim plovilima? A po vašem iskustvu, kako stoji sa suradnjom s o, e, ribarima? Da li oni e, surađuju? Ili su oni prepreka u provedbi nadzora? ako budemo imali bolju usklađenost u sustava, je li bi to pomoglo održivosti ribarstva u Europi? Evo, imamo najmanje šest pitanja. E, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Mm ja bih htio zahvaliti e, gospodinu e, Bacleru e, sustav koji je predstavao je sustav upravljanja i za ribere. To nije primarno sustav nadzora. Radi se o nečem drugom. Kako možemo jamčiti da e, e, jamčiti privatnost svega toga? To je pitanje. Mislim da je to važno za ribare. A e, što radimo sa svim tim? Imamo zaštitu privatnosti. A ona je naročito važna. Htio bih saznati nešto više o tome. nikad me potpuno ne uvjerava argument o privatnosti. Kamere postoje posvoda. Ni ovdje nemamo privatnosti, mi smo, prenosi nas se preko interneta. E, doktore Bacler, želite li početi? Hvala vam na pitanjima. Počet ću sa ovim zadnjim, zadnjim pitanjem što se tiče privatnosti u ovom posljednjem projektu surađujemo s industrijom. Inače to ne bismo mogli uopće izvoditi. E, e, te kamere su u vlasništvu e, ribara. Naš institut nije vlasnik podataka. Ono što mi radimo je je imamo jedan sporazum s njima o, zapovjednik broda nam daje dozvolu da koristimo te podatke tako radimo u ovom projektu. A kako se radi u provodbi e, nadzora, to nije e, u mojem području rada. Mi surađujemo s ribarima. Ako se to dogodi, kako bismo imali uspješne projekte, onda e, morate imati pristanak industrije, to jest ribara oni su vlasnici e, podataka pa e, je to jedini način suradnje što se tiče provedbe nadzora o tome ne mogu ništa reći e, zanimljivo pitanje molim mikrofon ne želi, ne mora vam dati informaciju. Dakle, vi e, ulažete sav taj novac, ali se to ne mora koristiti. Ispričavam se zbog nesporazuma. Dakle, imamo tu izjavu o propustu. Oni to potpisuju na početku projekta, tako da su obvezni dati podatke ako ih mi zatražimo. Ali sada ste upravo rekli da ne moraju. Ne, moraju ih e, dostaviti zato jer je to znanstveni projekt koji se bavi kontrolom i nadzorom. Inače ne znam kako bismo to odradili. Tako da u ovom projektu imamo tu izjavu i tako to ide. To se odnosi na ovaj konkretan projekt. Možete li odgovoriti na pitanje gospođe Bilbao i ostalih? E, pa nemamo inspektore u institutu, imamo znanstvenike koji odlaze na brodice kako bi pratili ulov. Isto je sa promatračima u ribarstvu. Dakle, imamo i dobrih i loših godina. Ako se vratimo u prošlost 20 godina, nismo imali promatrače na plovilima. A sada su naši promatrači dobrodošli, idu na brod i mogu obaviti svoj posao. Možete li objasniti zašto je sada to tako? Zašto je došlo do poboljšanja? Pa suradnja između znanosti i dionika, općenito govoreći, se značajno poboljšala. Ja sam osobno razgovarao sa brojnim kapetanima i ribarima i mislim da su oni prepoznali koliko je znanost bitna i da im je to sada jasnije nego prije i ostvarili smo osim toga i napredak u znanosti i trudimo se dobiti što bolji pregled stanja stokova. ako e, razmotrimo recimo određena istraživanja, dakle imamo određene stokove koje, za koje imamo malo podataka i ako kažemo da je stok u dosta lošem stanju, ali da se sada to poboljšava i ribari kažu pa mi e, vidimo recimo da imamo dosta raža u olovu, evo, imamo dobru razmjenu informacija u tom smislu. I mislim da je to dobilo na zamahu posljednjih nekoliko godina, ta suradnja između znanstvenika i ribara i zato su naši znanstvenici dobrodošli na e, plovilima. Da, e, gospodine Savore, jeste li vi to ustanovili? Jesu li vaši inspektori isto tog mišljenja? Pa imamo e, nekakve slučajeve odbijanja inspekcije, ali u većini slučajeva ribari surađuju sa inspektorima. Mi se usredočujemo sada na obvezu iskrcavanja olova i evo da odgovorimo odmah na pitanje gospođe Bilbao Barandika. Mi se ravnamo načelom razmjernosti, odnosno proporcionalnosti, zato jer uzimamo u obzir dvije više razine evaluacije rizika. Dakle, u okviru pilot projekta, e, sukladno novoj uredbi, predlažemo da se u pilot fazi plovila opreme e, sa načinom detekcije osjetljivih vrsta. Također smo razradili i smjernice u suradnji sa pravobraniteljicom i komisijom nakon e, mjeseci i uvođenja sustava praćenja na daljinu i ja ću rado dostaviti te preporuke, odnosno smjernice komisije, zato jer smo tu ugradili također i procjenu troškova instalacije određene opreme na plovilima i to se kreće od 7 do 1000 do 1200 e, od 700 do 1200 eura oplovilo ovisno o djelatnosti i to iznosi otprilike 500 do 2500 eura troškova održavanja godišnje. Možda će budući fond razmotriti mogućnost financiranja tih troškova, ali to će ovisiti i o odlukama zemalja članica na nacionalnoj razini u okviru nacionalnih operativnih e, programa. Pređimo sada na pitanje privatnosti. Mislim da ima različitih vrsta privatnosti. Prvo je privatnost e, na brodu, tako da u smjernicama predlažemo da se nadzorom obuhvate zajedničke prostorije i također da se pokrije i tankovi, odnosno spremišta gdje se može nadzirati ulov i prepoznati. Slažem se s kolegom eh, koji je rekao da je bitno dobro održavati sustav i to je odgovornost eh, brodovlasnika a imamo također i mogućnost e, zamagljivanja lica posade. Osim toga, kada je riječ o podacima, ne mogu sada prejudicirati stajalište komisije u prijedloga, ali mislim da možemo zauzeti slični stav prema e, sustavima VMS ili IRS. Nije nužno pregledavati sve snimke, ali je bitno identificirati recimo nekakve prekršaje u vezi sa obvezom iskrcavanja. Možemo mnogo učiniti uz pomoć nove tehnologije i želim istaknuti da je to kvalitativni skok, dakle izlazimo iz jednog sustava nadzora koji se temelji na inspekcija i idemo više prema promatranju i to je zapravo ljepota ovog projekta. Ovim pilot projektom zemljama članicama i agenciji nudimo mogućnost uže suradnje sa industrijom u okviru ovog projekta i također ćemo možda odgovoriti e, ribare da je za njih također korisna i preuzimanje odgovornosti. Evo, očit još niz pitanja prije nego što damo riječ našim e, gostima i komisiji. Gospođa Sullivan. Hvala. Imam e, pitanje gospodina, za gospodina Savoreja. Koja je sadašnja izuzeća u podacima i također e, jazove podacima bi se trebalo ispraviti kako bi e, agencija mogla doista u potpunosti obavljati nadzor i izvršiti svoju misiju. Dakle, možete li zamisliti kakve amandmane koji bi poboljšali situaciju i općenito govoreći kada je riječ o Španjolskoj i Italiji i prekršajima, postoji značajna razlika između tih e, zemalja i ostatka Europske unije. Što možemo učiniti kako bismo uskladili provedbu sankcija, dakle zašto dolazi do prekršaja i što možemo učiniti kako bismo uskladili provođenje sankcija općenito u svim zemljama, ali naročito u onim zemljama gdje imamo značajan broj prekršaja. Zatim imam e, pitanje za gospodina Vasar e, iz e, Sveučilišta Wageningen. Zanimaju me plovila koja imaju kamere. Ovdje govorimo u parlamentu stalno o održivom ribarstvu i o podržavanju malih lokalnih ribara E, koji izdržavaju lokalne zajednice. Dakle, kada je riječ o tim plovilima koje su ona veličine i kako bi se tehnologija mogla upotrebiti na takvim manjim ribaricama? Pa mislim da nizozemci imaju drugo najveću ribaricu na svijetu. Mislim da možemo krenuti od toga. Gospođo Leroy, gospodine Savore, ako možete objasniti ove podatke u vezi sa Španjolskom i Italijom. Gospodin Van Dalen, hvala. Pa, zapravo, saslušanje o obvezi iskrcavanja koje je predviđeno za drugi prosinca. Pa, evo, sada ovdje govorimo o uredbi o nadzoru, ali to je povezano također sa obavezom iskrcavanja. Tako da me zanima koja su iskustva u vezi sa tom obvezom tijek događaja nije bio baš e, najsretniji. Možda bi bilo korisnije, odnosno da smo ova dva saslušanja zamijenili, možda da je prethodilo ovo u vezi iskrcavanja dosta e, odbačenog ulova koji se iskrca, odnosno usputnog ulova, zapravo se ne iskoristi. Osim toga ih dosta ugine i na samom plovilu i osim toga imamo, kao što smo čuli, nešto neporecivo, a to je pretjerani izlov na Sjevernom moru. Dakle, osim osliča imamo druge stokove koji se oporavljaju na Sjevernom moru, tako da je Sjeverno more dobar primjer dobrog upravljanja ribarstvom. Imam e, pitanje i za komisiju. Zašto ne biste ponovili ovaj e, prijedlog? E, što se događa s ovim prijedlozima u vezi sa nadzornim kamerama? Čuli smo i ovo lijepo izlaganje predsjednika sveučilišta iz Wageningena. Možda bi bilo pogrešno reći da da bi bilo dobro imati taj automatski prijelaz na kamere, zato jer e, imamo i novi razvoj e, tehnologije koja se priprema. Imamo zatim e, računalnu tehnologiju koja će se razvijati sada tri godine, imamo sredstva za to. Dakle, zašto bismo uložili u nešto skupo poput nadzornih kamera, igrali na tu kartu kad znamo da imamo druge tehnologije koje se razvijaju koje bi mogle dati bolje rezultate. Gospođa Damato. Ako ne provedemo načelo poput razmjernosti i sigurnosti kažnjavanja, nećemo zapravo nikamo stići ovom uredbom o kontroli i nadzoru. Osim toga, imam pitanje za stručnjake, ne znam tko će mi na njega odgovoriti. Je li potrebno, a smatram da jeste, razlikovati između različitih segmenata flote. Mislim da se svi slažemo u tome da trebamo izbjeći opterećivanje ribara pretjeranom birokratizacijom. Pitam se osim toga koliko od nas je otišlo u ribolov na velikim plovilima ili na manjim plovilima od 24 odnosno 12 metara. I oni koji su to učinili uviđaju sigurno da je posada mala, 3 do 5 osoba, osim toga i sam skiper, odnosno na talijanskom, e, skiper više podsjeća na skipere jedrilica za najam, ali zapravo su to kapetani plovila koji e, se i sami bave ribolovom, ribarstvom. Dakle, ja vas pozivam da budete ponizni i da se uvjerite u situaciju ne samo zamišljenjem e, situacije ribara, nego i e, odrađivanjem 24 sata boravka na brodu, jer ćete tako shvatiti o čemu govorimo, jer inače govorimo o čistoj teoriji. Ja naravno pozdravljam e, to da znanstvenici odlaze na e, ribolov, ali ako želimo očuvati rad ribara, jer govorimo o čistom radu, govorimo o plavom gospodarstvu, ali imamo stalne inspekcije, a osim toga ne možemo nadzirati inspekcijski veliku industriju koja onečišćuje, a, a umjesto toga nadziremo ribare. Ispričavam se sada zbog emotivnosti. Kada je riječ o Španjolskoj Italiji, revizorski sud je proveo reviziju i budući da su imali više podataka, evo ja sam postavila bila upravo to pitanje zašto imamo veći nadzor, zato jer ne poštujemo pravila. Ne, zato što E, se inspekcije provode i što se priopćuju podaci. I kada je riječ o nadzoru, ja e, želim ukazati na to da se bodovni sustav u Europskoj uniji ne provodi u svim zemljama na isti način. Važne zemlje u Europskoj uniji to ne čine, dakle to jest uredba tako da je ne treba tumačiti, nego je jednostavno treba primijeniti. I kada je riječ o sljedivosti, tu se obraćam predstavnicima WWF-a, nije li pitanje sljedivosti više za stavljanje na tržište? E, znamo da e, se događa recimo u supermarketima da se riba prodaje pod oznakom kao da je ulovljena od naših ribara, a zapravo je ulovljena u trećim zemljama i to dovodi do socijalnog dumpinga. Evo još dati riječ troje zastupnika i onda ćemo zaključiti ovu ovaj, krug pitanja i odgovora. Hvala, gospodine Allard. Ja razumijem ono što je kolegica upravo rekla i malo sam zbunjen jer danas nam e, WWF e, govori o podacima o Španjolskoj Italiji koje navodno imaju mnogo prekršaja i jučer smo čuli izlaganje Agencije za kontrolu koja nas uvjerava da na Sjevernom moru imamo najviše inspekcijskog nadzora, tako da svakako trebamo očito uskladiti podatke, trebamo znati o čemu govorimo, trebaju nam e, podaci po zemlji članici za svaku godinu za inspekcije i za prekršaje i onda iz toga trebamo uvidjeti kako je situacija. Nema smisla dalje raspravljati ako ne znamo koji su to podaci. Evo sad ne znam e, imali te podatke komisija ili agencija. Mi kao odbor bismo trebali svakako raspolagati tom informacijom. I e, sviđa se ono što je Mm, rekao gospodin Savore, da dakle, trebamo imati konkretne podatke, jer mm, ne znamo što rade pojedine zemlje članice, trebamo imati cjelokupni pregled situacije. No, ako se želimo odmaknuti od sustava uzorkovanja i samoprijavljivanja ka sustavnom sustavu, možda to recimo ne bi bilo izvedivo ali ipak ja bih htio, gospodine predsjedniče, da netko odgovori na to pitanje. Mi govorimo o zemljama koje već provode ovaj sustav nadzora i e, ja bih htio vidjeti podatke o tome, o troškovima, tko pokriva te troškove, tko plaća tu tehnologiju i koji su rezultati u pogledu prekršaja. Jer nova i bolja tehnologija ne znači da će biti manje prekršaja. Imamo niz načina na koje možemo prevariti tu tehnologiju i svejedno imati prekršaje. Dakle, ne razumijem e, zašto nemamo na raspolaganju podatke o tome što se može učiniti kako bismo poboljšali situaciju. Ako nemate sada podatke, možda ih možete dostaviti kasnije. Gospodine Frandino. Hvala gospodine predsjedniče. Pa već se dosta govorilo o privatnosti ali htio bih sama podijeliti svoje razmišljanje. I u Italiji strukovne udruge izražavaju veliku zabrinutost zbog prisustva nadzornih kamera na plovilima. Ne tvrdim da te kamere nužno povrijeđuju privatnost ako one prikazuju samo ograničeni dio plovila, ali pozivam komisiju i zakonodavca da provede sve potrebne studije u tom smislu i da razgovara sa svim izravno uključenim dionicima o tome prije nego što se nametne obveza ribarima koja bi narušila njihovu privatnost, koja nameće dodatne troškove i osim toga identificira ribare kao prekršitelje koje treba preventivno nadzirati, a ne kao radnike koji velikom većinom zarađuju za život na pošten i transparentan način. I htio bi se ukratko osvrnuti i na još dva pitanja u trećim zemljama dolazi do najvećeg broja prijevara i nepošto, nepoštivanja radnih e, i okolišnih uvjeta i na sredozemlju naši ribari trpe prisutnost ribara iz nekih sjevernoafričkih zemalja koji moraju udovoljavati daleko labavijim propisima. Dakle, dobro je nadzirati europske ribare, ali moramo ih istovremeno zaštititi i od nepravednog tržišnog natjecanja od strane trećih zemalja. Evo ja sam razgovarao s nekim e, ribarima koji su srazili zabrinutost u vezi sa obvezom za sljedivošt u trgovinama, dakle naročito sa obvezom e, navođenja na ambalaži svih e, sastojaka proizvoda. Naime, budući naravno da je zdravlje potrošača svakako nešto što trebamo zaštititi. Dakle, možemo li imati rješenje koje će zaštititi potrošače i dati im podatke o, onome što jede, a da ne stvaramo previše obveza ribarima. Ha, gospođa Aguilera. Hvala. Kao izvjestiteljica za ovu uredbu o kontroli i nadzoru htjela sam e, uzeti riječ kao posljednja, ali budući da smo otvorili raspravu, evo imam nekoliko pitanja. I želim izraziti neke dvojbe kojih sam se sada prisjetila. Pilot projekt e, sveučilišta u Wageningenu je vrlo zanimljiv, ali riječ je o pilot projektu. Čuli smo da moraju proteći još tri godine kako bi se taj projekt nastavio. Dakle, trebamo prvo dovršiti taj projekt i onda dati njegovu ocjenu. To treba uzeti u obzir. Naravno da je to vrlo zanimljivo, ali ovaj cijeli proces se treba zaključiti prije. Mi sada već imamo prijedlog e, i određene rokove koje moramo poštovati sukladno uredbi i već kasnimo s time. Jer e, je to preuzeto u ovom sazivu. Ja pripremam izvješće za veljaču, dakle opet ćemo imati ponovno raspravu o tome sa amandmanima, tako da ne znam hoćemo li imati vremena za davanje ocjene ovakvih zanimljivih projekata. Postavljen je niz pitanja, imamo također i mnoge dvojbe u vezi sa rezultatima iz Španjolske i Italije. Ja mislim jednostavno da se više inspekcijskog nadzora provodi u tim zemljama i da zato tu ima više kazni, a u drugim zemljama se provodi manje nadzora. To je jednostavno. Nije da to sada treba stvarati nedoumice i dvojbe u vezi s time. Trebamo to jasno i glasno reći. Predsjednik je ironično, prije rekao, pa ne znam što se događa u Španjolskoj. Pa Evo, u Španjolskoj se provodi više inspekcija i također su inspekcije temeljitije. Ništa drugo se ne događa. Dakle, trebamo imati bolju uredbu koja će biti usklađenija kako e, ona ne bi ovisila o diskreciji ili o političkoj pripadnosti vlade ili o radnom elanu nekog službenika. Dakle, trebamo sve uskladiti i trebamo to usklađenje postići, što naravno neće biti jednostavno i to shvaćam. Ali to treba učiniti. To su neki i rekli. I to treba vrijediti za sve, za rekreativni ribolov, za mali ribolov, za velike ribarice, jer ćemo imati inače samo djelomičan pogled na situaciju. Možemo u stvari ozbiljno shvatiti ili ne, ali ako želimo napredovati ka usklađenju, onda trebamo omogućiti nešto što je ostvarivo, ali svima. Ostvarivo svima. To je glavna logika koja stoji iza toga. imam pitanje za gospodina Savoreja agencija obavlja važnu ulogu, što je i ispravno, ali agenciju treba iz temelja izmijeniti kako bi se nosila sa svim ovim izmjenama i kako bi ona mogla i pristupiti ovakvom e, usklađivanju zakonodavstva. U tom smislu je uloga agencije ključna. Tako da bi trebalo promijeniti i druge stvari poput recimo proračuna agencije jer bez odgovarajućih sredstava agencija ne može obavljati nadzor. Imam pitanje dakle za direktora sa ovakvim novim usklađenim zakonodavstvom, ako pretpostavimo da će se isto uvesti, bi li agencija mogla obavljati svoje zadaće bez ikakvih dodatnih e, izmjena. Ne, mislim da bi trebalo izmijeniti također i zakonodavstvo tome. Nadalje, zanimljivo je ono što smo čuli i svakako će nam e, ova izlaganja biti od koristi. No, problem sa digitalizacijom je daljnji napredak. Trebamo vidjeti čime raspolažemo sada i kakav će biti daljnji razvoj digitalizacije. Hvala. E, da, slažem se s onim što je rečeno da je ova rasprava važna, no naravno treba dodati da imamo sustav koji ne funkcionira i to treba imati u vidu i malo se bojim kada komisija kaže da E, treba prijaviti svaku ribu koja je ulovljena, jer mislim da bi to bio vrlo skup sustav i tko će to platiti. U redu je reći da imamo sustav koji treba promijeniti i poboljšati, ali ako se budemo držali ovoga što kaže komisija da treba prijaviti svaku ribu, mislim da je to pogrešan pristup i da bi bilo onda obavljati djelatnost ribaranja vrlo teško. Evo imamo sada mogućnost govornicima da odgovore na pitanja gospodine Savore. Vi ste u svojem izlaganju spomenuli niz sustava nadzora na daljinu. Mi smo se sredotočili na kamere i to treba uzeti u obzir i naravno bitna je veličina plovila. Dakle, rekli ste da krećemo od najvećih i onih koji su najsumnjivija, odnosno gdje bi moglo doći do najvećih problema. I također imamo pitanje i prekršaja u Španjolskoj i Italiji. Dakle, ako možete malo objasniti to brojke, to bi bilo korisno. Možda nisam bio baš sasvim jasan, ali ne povezujem veličinu plovila i rizik. Imamo procjenu rizika koja se temelji na vjerojatnosti i učinku, učinku, možda veća plovila imaju veći učinak, ali i mala plovila imaju određeni učinak. Dakle, naš pristup se temelji na segmentima, dakle, određenim vrstama, stanju određenih stokova, maksimalnom održivom prinosu, vrsti alata, sezonskoj prirodi, ulova i lokaciji ulova i tako dalje. Ti REM sustavi nadzora na daljinu bi se mogli primijeniti i na manjim plovilima i oni su za nas najgornji sloj, da se tako izrazim, strategije upravljanja rizikom. Gospodin Lar je postavio pitanje o prethodnim aktivnostima i tu bih htio podsjetiti na kontekst ovog pilot projekta. Dva pilot projekta su provedena u Ujedinjenoj Kraljevini, jedan vrlo ambiciozan u Škotskoj i e, to je bio takozvani catch credit system i tu je industrija imala veće kvote za bakalar, e, za ona plovila koja su se dobrovoljno prijavljivala za instalaciju sustava nadzora na daljinu na plovilima. I Budući da nije e, e, to nije predstavljalo obvezu, mogli smo iz toga izvući određene znanstvene zaključke i mislim da E, smo imali takav sustav u suradnji sa Španjolskom agencijom za kontrolu ribarstva. E, I u Engleskoj smo imali sličan nadzor nad plagijskim ribolovom i također je Danska provela nekoliko godina jedan pilot projekt na 12 plovila i iz tog iskustva su proizišle neke dobre prakse. i na temelju toga se mm, razradilo smjernice. Sada smo tek u prvoj fazi provođenja pokusa. I ne želim sada prigovoriti ništa kolegi iz Wageningena, ali mm, mi smo možda dalje uzapredovali kada je riječ o nadzoru i praćenju. Kada je riječ o mogućim e, amandmanima naše agencije kroz uredbu. Pa mislim da je komisija htjela reći da bi naši djelatnici bili ovlašteni kao inspektori u europskim vodama. Sada nemamo takve ovlasti u Europi nego samo u međunarodnim vodama. Kada je riječ e, o izmjenama i dopunama statuta agencije, o čemu će se vjerojatno razgovarati u sljedećim mjesecima, prihvatljivost e, nadzora e, temeljem fonda i VFO-a, dakle, bi bila vrlo koristan alat za povećanje naših e, sredstava i to bi također bila jedna nagrada zemljama članicama za suradnju s nasim inspektorima. Također, bismo trebali poboljšati i e, pretvoriti u obaveza naš e, sustav edukacije kako bi ga sve zemlje članice morale primjenjivati i to bi poboljšalo ravnopravnost e, industrije u zemljama članicama. Kada je riječ o prekršajima na sredozemlju, naročito u Španjolskoj i Italiji, kao što sam jučer objasnio, imamo viziju koja se ostvaruje zajedničkom provedbom Imamo podatke samo o onim vrstama koje su predviđene odlukom o gdp dakle neke vrste koje su predviđene uredbom o sredozemlju, recimo plavo perajna, tuna, sabljarka i neke druge vrste iz preporuka Komisije za sredozemlje. Nemam sada cjelokupan pregled nad svim e, prekršajima kada uzmemo u obzir e, sve aktivnosti u zemljama članicama, nego samo za one koje sudjeluju u zajedničkim e, programima kontrole. Hvala. Komisija će sigurno radi, rado čuti prijedloge agencije kada bude vrijeme za izmjenu i dopunu uredbe. Evo, slobodno možete ponijeti takve preporuke. Gospođa Lali. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ako mi dopustite ja ću odgovoriti na francuskom jeziku. Dakle, što se tiče Španjolske i Italije na vašem zemljovidu vidimo da ima mnogo više kontrola. E, postavlja se pitanje je li to proporcionalno odnosu na broj plovila. To jest relevantno pitanje. Međutim, možemo reći da Španjolska doista e, uložila velike napore, dobili su certifikat ISO za sustav kontrola. Kada smo zatražili podatke od e, država, e, vidjeli smo da postoje neke nekonzistentnosti ovisno o ministarstvima i o tijelima koja su nadležna za kontrolu i zato tražimo veću transparentnost i zato se nadovezujem na ovo što je rečeno, a to je da su potrebne studije vezano uz trošak i učinkovitost sustava kontrola. Želim također spomenuti da smo u provedbi e, sankcija vezano uz teške prekršaje ustanovili da postoje i pravne poteškoće kod provedbe sustava u nekim državama članicama, posebno u Irskoj gdje postoje neka e, ustavna pitanja koja su koja predstavljaju poteškoće. Zatim, mi bismo htjeli jedan sustavniji i više automatski sustav i pristup podacima kako bismo mogli o tome razgovarati i s civilnim društvom. Pitanje je je li tu riječ o nedostatku političke volje ili nedostatku kapaciteta za vršenje kontrola. Mislim da je potrebno možda dati odgovor na ova pitanja kako bismo pronašli rješenja. Što se tiče pitanja e, sljedivosti e, i dumpinga, e, dakle ovdje je riječ o uredbi o kontroli. Već sa poboljšanjem potvrde o ulovu doći će do smanjenja dumpinga ono što bismo također htjeli, e, s obzirom da ćemo imati i e, izvršni akt, e, dakle na razini, na međunarodnoj razini, sve što spada u EMO, dakle postoje pravila za plovila koja su do 12 metara. Kada i Evropska unija bude koristila ove odredbe iz uredbe IMO 2017. Možda bismo mogli tražiti i od država članica da primjenjuju taj broj IMO što bi izbjeglo isto tako e, socijalni, ali isto tako fiskalni i ekološki dumping. Maintenant ici je crois qu'on est à la euh, Mislim da smo ovdje na granici pravila e, koja se zapravo dotiču međunarodnog e, aspekta trgovine, odnosno VTO-a, tako da bih pozvala odbor za ribarstvo da povede jednu raspravu sa E, ciljem da se postigne veća dosljednost politika e, u odnosu na politike koje su u nadležnosti drugih odbora. Izvolite, imate li vi neke komentare? Gospodin Jurgen, da. Pa evo, ja bih rekao da mi sada e, surađujemo sa četiri plovila i našom stopom, našom flotom kočarica s gredama. Neke se smatraju velikima i duže su od 24 metra. I premda je riječ o velikim kočama, e, reklo bi se da su slično građene, znamo da postoji neke poteškoće kod e, opremanja brodova, budući da se brodovi projektiraju na različite načine i nije potrebno samo staviti četiri kamere na brod, e, treba ih staviti na pravi položaj i za to je potrebno uložiti određene napore. Što se tiče ovoga što je rekla gospođa Aguilera, to jest pilot projekt. Nadamo se da ćemo nastaviti još dvije, tri godine raditi s radom na ovom projektu. Mi zapravo djelujemo onoliko brzo koliko nam to tehnologija moguće. Imamo jednu studenticu, doktoranticu eh, koja radi na tome puno rano vrijedne, vrijeme. Ove slike koje sam vam pokazao sa plavim ekranom su samo slike ribe na plavoj podlozi. Sljedeći korak bi bio da se taj sustav konkretno ugradi na brod. E, mi imamo jedan mehanizam gdje e, imamo u nizozemskoj dražbe, imamo zapravo e, traku i imamo kamere. I, dakle, tu se ostvaruje određeni napredak, međutim mi možemo napredovati onoliko brzo koliko nam to omogućuje tehnologija. Mislim da je bilo jedno pitanje o Novom Zelandu i Norveškoj i o tome koja je razlika e, što se tiče dakle ribarstva u Nizozemskoj i u Belgiji. To je mješoviti tip ribolova što se razlikuje od načina na koji se odvija ribolov u Norveškoj ili na Novom Zelandu. E, dakle, oni imaju mnogo, e, zapravo imaju jednolični ribolov, međutim mi imamo isto tako i ribolov e, plosnatica, tako da iz tog razloga trebamo uložiti veće napore. Okay, Hvala vam, hvala svima na komentarima. Što se tiče ovog pitanja privatnosti, nadam se da su svi primijetili ono što je rekao gospodin Savore vezano uz e, škotsku flotu, to je bio jedan e, dobrovoljni sporazum. Međutim, e, argumenti o privatnosti su nestali kada im se omogućilo da povećaju količinu ulova. Evo, sada ću ponovno dati riječ komisiji, a ako oni ne žele uzeti riječ, onda prelazimo na sljedeći, pa na sljedeći zapravo e, prelazimo na sljedeće The floor is yours. Sljedeći panel, riječ ima gospođa Alicija Vilauriz iz Ministarstva poljoprivrede Španjolske. Good morning to everyone. I would like uh, to make my... Dobro jutro svima. Ja bih rado održala izlaganje na španjolskom jeziku. Quiero en primer lugar agradecer eh, la invitación que se me ha hecho a participar en esta comisión de Prije svega mi dopustite da iskoristim ovu priliku da vam zahvalim što ste me pozvali da održim svoje izlaganje u odboru za ribarstvo. Ja bih eh, htjela nešto reći o izazovima s kojima se suočavamo u sklopu novog sustava za kontrolu ribarstva na razini Europske unije. Želim vam zahvaliti što ste mi dali ovu priliku. Ja ću ovo predstaviti u ime jedne države članice u kojoj je sektor ribarstva doista ključan s obzirom na dužinu obale i priobalja u Španjolskoj. To je da kako ima mnogo veze i sa našim načinom života i našom kulturom i tradicijom i želimo se pobrinuti da se to očuva i u budućnosti. Ja ću govoriti vrlo kratko. A možda ću kasnije moći nešto više reći nakon kruga pitanja od zastupnika. E, činjenica da je Španjolska doista jedan od važnih igrača u ribarskom sektoru Europske unije. Nešto ću reći i o sustavu kontrole koji se trenutno provodi u Španjolskoj. Nadalje, htjela bih nešto reći o međunarodnom e, kontekstu i e, kontekstu razvoja ribarstvenog sektora unutar Europske unije. I na kraju bih još istaknula neke od ključnih izazova koji proizlaze iz ove nove uredbe o kontroli. Na kraju ću iznijeti i nekoliko općih zaključaka. Španjolska je e, na prvom mjestu kada je riječ o iskrcaju i ulovu. Na nju otpada jedna petina iskrcaja i ulova u Europskoj uniji. E, tu se zapravo u tom sektoru se stvaraju brojna radna mjesta u prerađivačkoj industriji i srodnim industrijama. Zatim se također generiraju i neizravna radna mjesta. Čitav sektor ribarstva daje veliki doprinos i sudjeluje u značajnoj mjeri u španjolskom BDP-u i ključan je za plavo gospodarstvo. Što se tiče konzumacije, podaci također odražavaju važnost sektora ribarstva u Španjolskoj. Što se tiče trgovine, uvoza i izvoza, e, Španjolska je također važan igrač što se tiče e, zemalja odredišta i zemalja, zemalja e, dakle zemalja odredišta i zemalja koje izvoze. Dakle, Španjolska je važan uvoznik i izvoznik. E, zatim tu su pitanja NNN ribolova i sljedivosti koja su također vrlo važna. Ovdje možete vidjeti neke osnovne informacije o sektoru ribarstva u Španjolskoj i to nam doista govori o tome koliko je španjolska flota prisutna u međunarodnim vodama, u svim svjetskim oceanima i isto tako je evidentno da postoji velika raznolikost što se tiče ulova različitih vrsta. Tu možete vidjeti i postotke. Osim toga, u Španjolskoj postoji solidan sustav kontrole i nadzora. Ovdje želim naglasiti suzbijanje NNN ribolova i sustava nadzora vozila, odnosno plovila. U Španjolskoj postoji mogućnost e, da se u svakom trenutku zna gdje se nalazi plovilo e, i kakve operacije provodi na moru. To se odnosi na 2000 plovila koji su duži od 15 metara. Dakle, što se tiče NNN ribolova, Htjela bih reći da e, Španjolska doista predvodi kada je riječ o provedbi e, regulatornih izmjena i uspostave sustava za provedbu kontrole. Španjolska je doista e, bila predvodnik i što se tiče međunarodne suradnje, što je dovelo također i do izricanja sankcija protiv onih koji su provodili NNN ribolov. A sada nekoliko riječi o međunarodnom kontekstu. U posljednjih nekoliko godina globalizacija je utjecala i na ribarstvo. Plovila iz trećih zemalja e, prisutna su u vodama svih, e, dakle svim međunarodnim vodama, međutim e, ta plovila ponekad se ne rukovode standardima koja važe na razini Europske unije posebno različiti mehanizmi koji se ovdje e, provode, dakle na nekima se još radi, a neki se konsolidiraju. Riječ je o vrlo heterogenim inicijativama, međutim e, možemo reći da se njima vrlo dobro koordinira. Doista je važno da imamo međunarodni okvir koji je dosljedan i solidan, posebno e, kada govorimo o kontroli ribarstva. Što se tiče Europske unije, već godinama se kroz ZRP i upravljanje sektorom ribarstva radi u smjeru održivog upravljanja ribarstvom što znači da se primjenjuju pravila o maksimalnom održivom prinosu. Da bismo to mogli učiniti, e, svi podaci moraju biti utemeljeni na znanstvenim činjenicama. Podaci kojima baratamo moraju biti točni, jer e, se samo tako na temelju takvih podataka mogu dobiti solidne mjere. Međutim, e, kad je riječ o tim podacima, e, bilježi se fluktuacija iz jedne godine u drugu, što značajno utječe na sektor ribarstva unutar Europske unije. Iz tog razloga mi također pozdravljamo ideju da se povede rasprava o tome kako dati znanstvenim tijelima odgovarajuće točne podatke. Zatim postoje još neka pitanja kao što je kontrola zagađenja oceana, posebno e, što se tiče plastike i mikroplastike. Ekonomski i socijalni stupovi su ponekad zanemareni kod izrade ZRP-a a to moramo ugraditi u novu uredbu o kontroli koja treba sadržavati neke ekonomske parametre da bismo imali jednaka pravila za sve. Mora postati kontrola uvoza i trebamo se pobrinuti da jedinstveno tržište funkcionira na odgovarajući način. Što se tiče socijalne politike moramo se više pozabaviti pitanjem kako kontrolirati NNN ribolov. Promjene koje se događaju na međunarodnoj i evropskoj razini imat će sigurno učinak, e, odnosno na njih će se odraziti nova uredba o kontroli i tu moramo voditi računa o načelu od oceana do tanjura. Dakle, u tom smislu nam je važan rad Europske agencije za kontrolu ribarstva. Mora postojati konsistentnost između europskih politika i međunarodnih politika. E, one moraju biti usklađene među državama članicama a važni su i neki aspekti kao što je sustav sankcija i uvozni režim. Ne možemo imati 28 različitih sporazuma o rekreacijskom ribolovu. Dakle, potrebno je ići na usklađivanje. Takvo usklađivanje dovodi do veće učinkovitosti i jednakih pravila za sve što je pravednije. E, da bismo imali učinkovitu uredbu o kontroli, trebamo prije svega dati odgovor na sljedeće izazove. Trebamo e, razmotriti promjene koje se događaju u sektoru i omogućiti sektoru da aktivno sudjeluje u e, izradi standarda. Standardi su kvalitetni samo ukoliko ih svi mogu provesti u djelo. Nadalje, trebamo se pobrinuti da situacija bude doista i realno provediva i izvediva. Zatim e, potrebno je ostvariti sinergije na globalnoj razini, posebno u području NNN ribolova i mora postojati simplifikacija i dobar mogućnost primjene. Zaključno e, želim naglasiti sljedeće. Treba nam održiv e, konkurentan sektor ribarstva koji će generirati nova radna mjesta i koji će osigurati stabilnost za budući razvoj e, i moramo se pobrinuti da se ostvare ti prioriteti. Molim vas samo prije nego što nas napustite, prije nego što pređemo na sljedećeg govornika, e, molim vas samo da kažemo nešto o jednom pitanju e, koje smo ranije već postavili. Čuli smo da Španjolska ima najveću flotu, i ima također navodno najveći broj registriranih prekršaja e, za RPA, ali ima i jedan od najsnažnijih sustava kontrole koji se sada uvodi i primjenjuje. Tako da, evo, pitam se je li to dobar sažetak i e, što iz toga mogu zaključiti druge države članice, odnosno kakve pouke mogu izvući iz toga. Da, to je točno. E, razvoj sustava kontrole u Španjolskoj u posljednjih 20 godina kada je centar osnovan u Španjolskoj pokazao se pozitivnim. To nam je omogućilo veću kontrolu nad ribarstvom, posebno što se tiče velikih plovila, a kasnije smo postupno mogli obuhvatiti i manja plovila, da kako važna su ulaganja u ljudske i materijalne resurse. E, morali smo podnijeti i neke žrtve, ali sada smo doista u mogućnosti da u realnom vremenu pratimo sve ribarstvene aktivnosti na našem priobalju, a isto tako i na otvorenom moru. Čuli smo također od gospođe Aguilere da postoji velik broj prekršaja. Međutim, mi isto tako imamo najveću ribarsku flotu unutar Evropske unije, tako da se to mora uzeti u obzir. Te su dvije stvari međusobno povezane. i potrebni su novi timovi koji bi doista omogućili da se provode mjere protiv NNN ribolova. A što se tiče prekršaja u tom području, da kako, za to su potrebni veliki resursi, potrebni su kadrovi, inspektori i više sredstava, ali nadam se da će se stvari poboljšati. E, gospodin Texera iz e, Španjolskog udruženja za ribolov. <laughs> Oprostite na lošem izgovoru španjolskog. That picture shows just exactly what I... Evo, <laughs> ovako se ja osjećam kad se spomene Brexit. E? Sí. Bueno, <clears throat> buenos días, Dobar dan svima. Prije no što počnem, htio bih po, poslati veliki zagrlje obiteljima ribara koji na su nažalost izgubili jednog člana zajednice. Evo, ne možemo mnogo učiniti u tom slučaju. Hvala lijepa, hvala lijepa predsjedniče i e, svim članovima odbora što ste me pozvali. Htio bih s vama podijeliti e, stanovište sektora Galicije. Ja sam član u udruženja ribara e, te pokrene, ali sam i pravnik. Sin sam ribara i znam što znači raditi na ribarskom brodu. Govorit ću iz perspektive praktičnog iskustva. Nisam ovdje kao lobist, jer već vam želim e, priopćiti neke informacije. Ne želim narušavati istinu, niti je iskrivljavati ne želim ni manipulirati javnim mišljenjem. Želim čuti istinu o e, ribarstvenom sektoru. Neću ulaziti u detalje stvari. E, izložit ću ono najvažnije, a to je kako promijeniti nacrt e, nove uredbe o nadzoru. Ovdje vidite sliku goje na licima se odražava strah. To su dva ribara. Što im se dogodilo u odražava, e, pokazuje paniku, a paniku izaziva i ova nova uredba. Evo šireg konteksta. Ovo je izvadak iz e, e, galicijskih novina. Broj prekršaja izgleda se smanjio, ali broj nadzora, nadzornih inspekcija se povećao u posljednjih nekoliko godina. To su službeni e, podaci. 2,6% e, prekršaja e, se kažnjava. Možemo pogledati nešto konkretnije. Ja radim i u Luci Korunja jedna od najvažnijih luka u Europi dvije e, 2019. E, smo već imali 240 e, nadzornih inspekcija. Neke od koča, neki od prekršaja e, su zatim poništeni. Kad gledamo te prekršaje, samo mali broj e, je, je zapravo prekršaj e, nadzornih propisa. To su prekršaji e, u smislu vrsta koje su ulovljene i tome slično. Još nešto. Mogli bismo pomisliti da ima malo prekršaja zbog toga što nema ozbiljnog nadzora. U Španjolskoj imamo gvardiju civil za more i inspektore koji vrlo naporno i savjesno rade. Oni osiguravaju da nitko ne može promaći nadzoru. E, naravno da su ribari vrlo lukavi u e, izbjegavanju sankcija ali možemo pretpostaviti i da su ribari pošteni i da e, se pridržavaju svih propisa. Pogledajmo ovu inicijativu, odakle ona dolazi. Prva povratna informacija 2017. E, e, sedam, udruženja je dalo povratnu informaciju u Europi, a 2018. Eh, se javilo samo šest eh, udruženja sa povratnom informacijom. To nam daje eh, štofa za razmišljanje. A što je s provedbom uredbe? Kako to stvari stoje sada? instrumenti i e, standardi su uspostavljeni kako bi se e, e, nadzor vršio u Europskoj uniji na ispravan način. A što je s Europskom komisijom? Ne smijemo misliti da države ne provode pravila. Moramo pomisliti na probleme u propisima. Tu imamo niz problema i to nas zaista vraća unatrag. Ako propisujemo određena pravila za određena područja i ako tražimo više nadzora E, onda e, moramo imati sukladne, sukladne e, propise, to jest propise sukladne stvarnosti. Birokracija raste, naročito za mala plovila. Moramo uzeti u obzir sljedeće. Što treba u komisija i zakonodavac uzeti u obzir? Ribolov je vrlo složena stvar, složeno područje. E, svi ribari, muškarci i žene moraju raditi sa 100% kapacitetom. Ne radi se samo o radu na samom plovilu, e, već i organizaciji posla kako stoje stvari sa stvarnošću, sa situacijom. Ovdje je dokument sa pitanjima i odgovorima. Ono što komisija nastoji učiniti jeste modernizirati i pojednostavniti postupak. Nažalost, nema pojednostavljenja ovdje. Ako kamere, e, e, CCTV kamere znače e, pojednostavljenje, nažalost to je zabuna. Ako želimo održivo ribarstvo, moramo jamčiti da e, e, ribari imaju zagarantiran prihod. Ka, e, govori se da je nadzorni sustav važan za reputaciju Evropske unije. Dosta nam je toga da slušamo da se ribarstvo poziva e, u obranu časti Evropske unije. E, e, ribari nam daju vrlo zdrave vine. To će vam potvrditi svaki znanstvenik koliko je zdravo jesti ribu dva puta na dan. De a la u ribarstvu imamo niske emisije CO2. Prema tome ribarstvo trebamo gledati kao nešto pozitivno. Pogledajmo izazove. U prvom redu ključno je decentralizirano upravljanje. Nisu sva plovila jednaka, niti su sve ribarske operacije e, iste. E, nadalje moramo imati pojednostavljenje postupka i smanjenje birokracije. Treće, želimo osnažiti e, tijela, savjetodavna tijela koja zaista dobro rade. E, sve vas pozivam da odete na e, web stranicu naše savjetodavne agencije. Tu imate stručna mišljenja koja predstavljaju e, sve ono što je napravljeno u Galiciji. Točka po točka vam pokazuje ono što treba promijeniti. To bi bio dokument koji bi vas mogao voditi u reviziji odredbe, uredbe. Nadzor ne može biti samo sebi svrhom. To je samo alat. To je alat za održivo ribarstvo. E, u donošenju zakona moramo misliti ne samo na ribu, već i na ribare. Hvala. Hvala vam lijepa. Gospodin Ačeta, potpredsjednik Federo Pesca iz Italije. <laughs> Evo, smiju mi se zbog izgovora talijanskog. E Dobar dan, hvala gospodine predsjedniče. Ja se ispričavam zbog promoglog glasa, ali očekivao sam da će biti malo toplije ovdje u Briselu jer je velika razlika u odnosu na ono gdje živim. Dakle, ispričavam se još jednom. dobar dan svima i hvala na ovom e, pozivu i na ovoj mogućnosti koju ste mi dali da vam ukažem na neke od problema koje sam e, primijetio u svakodnevnom dodiru sa ribarima, a i čitajući i ovaj prijedlog uredbe za sektor ribarstva. Prvo što želim reći jest da treba razlikovati i malo i veliko ribarstvo, odnosno između plovila koja su manja, odnosno veća od 12 metara. Kada govorimo o plovilima koja su manja od 12 metara, govorimo i o plovilima koja obavljaju ribolov bez pogonskih sredstava. Dakle, govorimo o malom ribarstvu i to treba dodatno zaštititi jer je ono najranjiviji dio cijelog sektora. Iako razumijem razloge zašto je komisija izradila ovaj prijedlog uredbe, odnosno razumijem da je potrebno primijeniti odredbe o nadzoru i kontroli, no moram ipak primijetiti da se u nekim člancima optužuje malo ribarstvo da izbjegava nadzor možemo primijetiti zbog toga što se ne razlikuje ono što sam spomenuo prije, odnosno da se pokušava primijeniti ista pravila i s time povezane obveze različitim svijetu, na različite svjetove. Kada govorimo o plovilima manjima od 12 metara, govorimo o značajnom broju ribarica. I te ribarice se služe određenim sustavima do 12 metara. Dakle, imamo različite aktivne i pasivne ribolovne alate, odnosno oni su tipični za malo ribarstvo, obrtničko ribarstvo. Na plovilima e, do 12 metara imamo također i odsustvo motora, dakle to su plovila na vesla i o tome se vrlo malo govori, ali u Italiji, u Grčkoj, na Malti i mislim posvuda postoje takva plovila i ona sa sobom nose kulturu, tradiciju i povijest malog ribarstva, tako da ta plovila djeluju unutar tih navedenih država i e, na njihovim obalama. Dakle, ta plovila treba svakako izuzeti iz bilo kakve obveze, barem zbog toga što ulove vrlo malo i isto tako što izlaze vrlo malo na more, mali broj dana. Dakle, u uređenju sektora čini se da se ne vodi također računa o teritorijalnim specificitetima što se u EU naziva regionalizacijom koja je tipična za svaku zemlju članicu. Takva kratkovidnost je tijekom godina dovela do uredbe koje su diktirale propise za sve, a ne vodeći pri tome računa o učincima provedbe ovakvih propisa na male ribare obrtnika i ne samo na njih. Ovaj prijedlog uredbe, gospodine predsjedniče, zapravo želi odvratiti ribare od prekršaja, ali ne vođenje računa o teritorijalnoj specifičnosti. Zapravo može dovesti do povećanja broja prekršaja. Evo ja ću vam sada prikazati neke slajdove koji navode neke od članaka ovoga prijedloga. Evo, počet ću sa jednom napomenom. Malo ribarstvo nije apsolutno zlo i ne smijemo ga kažnjavati, nego ga moramo zaštititi i zbog toga ovaj novi prijedlog uredbe o nadzoru treba povesti računa i o posebnostima i o dimenzijama ribarica i predvidjeti određene izuzetke. Ono što ću reći nije poziv na to da se izbjegava nadzor. Upravo suprotno, želim predložiti provedive mjere koje se mogu također i provesti na malim plovilima koje koja inače, ako ne budu mogla poštovati stroža, strože propise, bi mogla postati većim problemom, odnosno ušle bi u onu kategoriju onih e, koji počinjaju prekršaje. Dakle, to su doista provedivi propisi. Nemojmo zakomplicirati stvari malim ribarima jer ćemo zapravo dobiti suprotan učinak. Zapravo ovim prijedlogom e, se otežavaju još više uvjeti u kojima rade mali ribari koji se već moraju nositi sa čitavim nizom propisima koji ugrožavaju njihovu djelatnost. Kada je riječ o članku devetom e, prijedloga uredbe, dakle o sustavu nadzora i praćenja ribarica, zapravo naše male ribarice su previše malene kako bi imale obvezu imati uređaj za praćenje na brodu. Zapravo samo plovila sa e, duljinom većom od 12 metara preko svega imaju obvezu instaliranja na brodu sustave satelitskog praćenja uz neke izuzeća koja su dodijeljena zemljama članicama, ali koje ovaj prijedlog uredbe želi ukloniti. Dakle, ja bih predložio da se izuzmu iz takvog sustava plovila manja od 12 metara duljine preko svega ili da se uzmu u obzir i teritorijalne posebnosti gdje je zemlja članica putem regionalizacije ili vlastitim zakonom uvela neke provedive propise i za plovila koja su kraća od 12 metara duljine preko svega ali nemojmo uvrstiti europske propise u europsku uredbu. Dakle, uredimo to putem regionalizacije, ako je to kako moguće. Članak 14. kada je riječ o izradi očevidnika, u stavku prvom prijedloga komisija predviđa za e, svako plovilo jedan elektronički očevidnik e, u cilju zapisivanja ribolova i ribarstvene djelatnosti. Dakle, plovila veća od 12 metara imaju takvu obvezu vođenja očevidnika. A e, s obzirom na ono što sam rekao o malom ribarstvu prije i ako tome pridodamo i mogućnost da stajanja poteškoća za naše starije ribare, ali zapravo oni nisu stariji nego su oni do kojih držimo zato jer oni svim mladima koji će se htjeti baviti tom djelatnošću svoja znanja i svoje iskustvo, dakle upravo kako bismo izbjegli te velike poteškoće i kako bismo izbjegli to da e, naši ribari budu podložni sankcijama i kaznama. Dakle, predlažem e, da se izuzmu sva plovila manja od 10 metara, naravno uz izuzeće onih plovila koja e, idu na velike udaljenosti, koja love recimo sabljarke i koja danas neovisno o njihovim dimenzijama moraju voditi elektronički očevidnik. I također u stavku četvrtom, e, opet članka 14. E, u svom prijedlogu komisija poništava izuzeće iz obveze zabilježavanja u očevidnik e, ulov manje od 50 kg i omogućuje toleranciju od 20% između procijenjenog i doslovce ulovljenog ulova. Dakle, kako bismo dali mogućnost malim ribarima da to zadovolje, ja bih eh, predložio da to bude do 30 do 40 kg, dakle da se izuzme ta količina iz eh, upisivanja u očevidnik. I to bi doista značajno pomoglo. Evo, zamislite recimo mali ulov od pola ili jednog kilograma, da, naravno da se to prijavljuje na iskrcavanju i to čine ribarice koje su veće od 10 metara, ali ako imamo izuzeće od ovih 50 kg, onda e, će se e, ribari i rasteretiti. Zatim e, članak 15. odnosno elektronički prijenos očevidnika, stavci prvi i drugi. Kada je riječ o elektroničkoj dostavi podataka, komisija smatra samo dvije kategorije ribarica, dakle do 12 metara i iznad 12 metara. Dakle, opet da e, rasteretimo naše male ribare, ja predlažem samo jednu kategoriju ribarica koja je veća od 10 metara, duljine preko svega i koja će morati prenositi podatke o ulovu jednom dnevno i po povratku u luku za one ribarice koje izlaze na more više dana. Dakle, prije povratka u luku za one ribarice koje izlaze tijekom dana, odnosno vrate se u luku unutar 24 sata. Dakle, govorim o prijenosu podataka, a ne o upisivanju podataka, odnosno unošenju podataka u elektronički očevidnik. I zatim e, članak 17. to je važno pitanje. ako ga ne razmotrimo na ispravan način, to će nas e, dovesti u velike poteškoće. Dakle, danas e, imamo obveze vođenja očevidnika za one ribarice koje love tunu i sabljarke. Dakle, svake zemlje članice, svaka zemlja članica imamo imaju svoju obvezu dojave prije povratka u luku. Dakle, o tome da zamisao da se optereti ribare na plovilima iznad 12 metara koji se e, bave ribolovom u krugu od 3 do 6 milja i bi bilo pogrešno. Dakle, s obzirom na malu udaljenost e, između njihovih koordinata i luke. Vrlo često e, te ribarice čak niti nemaju hladnjače. Tako da bi to moglo predstavljati opasnost po zdravlje potrošača, a da ne govorim tu o malom ribarstvu koje kad bi moralo doista unaprijed to dojavljivati, bi jednostavno propalo. Evo, zaključit ću gospodine predsjedniče, evo samo sa jednim kratkim promišljenjem. Čini mi se da kako bi se nadoknadilo nedostatak kontrole se nastoji uvesti odredbe koje će dati ukupnu sliku um, ulovu i istovremeno kako bi se provelo odredbe, ali to opterećuje nepotrebno rad naših ribara, naročito malih ribara. Ne možemo imati istu uredbu koja bi se mogla odnositi na sve ribarice, tako da treba usvojiti razliku između malih i velikih jer će inače mali stradati. Dakle, treba ih razlikovati i treba ih zaštititi. Kada je riječ o malim ribaricama, trebamo osmisliti jednostavno primjenjiva i jednostavna rješenja i usvajanjem također također i različitih sankcija od slučaja do slučaja kako bismo osigurali ravnopravno postupanje prema ribarima u svim zemljama članicama. Evo, ispričavam se zbog toga što sam malo prekoračio zadano vrijeme. I hvala vam na pažnji. Um, hvala vam lijepa. Evo ovo zadržava ovaj krug i sada ćemo dati riječ članovima odbora. Mrs. Aguilera first. ima riječ gospođa Aguilera. Hvala lijepa. E, svi e, govornici su vrlo dobro pojasnili stvara, stvari i e, to će koristiti našem radu. Zadnja dva govornika Mislim da je e, bilo vrlo zanimljivo čuti e, podatke o malim ribarima i o razlikama koje treba uvesti. Mislim da ne možemo e, uspoređivati kruške i jabuke. Kad se radi o nadzoru moramo osigurati da su svi uključeni. govorimo o različitim flotama, različitim veličinama plovila. Pa ne možemo e, sva e, pravila jednako primjenjivati. E, vi ste ključna osoba ovdje, ali molim brza pitanja. Evo, kasnimo. Evo, preći ću na stvar pitanje koje sam htjela postaviti. I to zadnja dva govornika. Kakav bismo pristup i metodologiju mogli koristiti? Kako bismo osigurali da ovi mali ribari budu također u sustavu nadzora? Hvala predsjedniče. Imam nekoliko komentara. Zahvaljujem na izlaganjima. Talijanski predstavnik je naglasio e, razliku između malog ribarstva i drugih vrsta ribarenja. E, to je Mm, priobalno ribarstvo, malo ribarstvo je važno. I zbog svojih idiosinkrazija, zbog tradicije i zbog ma, e, broja sati koja, su, koja provode na moru. Moramo imati podobna rješenja. Moramo osigurati da se birokracija smanji. Koliko god je to moguće povećavati birokraciju imamo elektronički očevidnik, imamo e, prijave i sve to, sva ta administracija, svi ti dokumenti e, jednostavno onemogućavaju rad malih ribara. Oni moraju izaći na, u, u ribu i raditi. Stoga moramo uvesti fleksibilnost u naše propise i smanjiti birokraciju. Hvala. Hvala predsjedniče. Imam dva pitanja. Prvo pitanje. To je pitanje za gospodina Četu. E, Sredozemlje e, je područje prevelikog e, izlova imamo ne samo utjecaj Afrike i e, imamo i, e, stotine malih ribara. pitanje je sljedeće. E, da li ti mali ribari doprinose ovom prevelikom izlovu? Očevidnik može biti dobrim alatom za nadzor. Tu bih želio neka pojašnjenja. E, drugo pitanje za Europsku komisiju. Komisija je u nizu članaka u, u uredbi o nadzoru govori, se o proizvodima koji se iskrcavaju. Mm, E, mnogi e, brodovlažnici su kupili e, skupu opremu. Što se s tim događa? gospođa Mamari i zatim gospođa Konte. Gospođa Konte je uzela mikrofon. Ovaj je sastanak vrlo informativan. Imali smo odlične prezentacije od Paskala, e, od talijanskog i španjolskog predstavnika. Ne znam kome da postavim pitanje o tehnologiji. Tehnologija postoji već niz godina. A, a sada se koristi za provedbu nadzora nad e, ribarstvom. Da li se oni e, to koriste u zapadnoj Africi? E, nizozemski ribari koji koriste elektroimpulse. E, sve to dolaze prekasno. Sada imamo nadzorne odbore da za elektroničke očevidnike. To je nepraktično moramo promisliti o mjerama i prilagoditi ih e, ribarima, a ne samo da budu podobni za zakonodavca. E, ribari iz država članica bi morali e, tromjesečno prisustvovati našim sastancima. Gospođa Konta ima riječ. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Jedna, jedan od ciljeva uredbe o nadzoru je poboljšati i pojednostavniti nadzor u sektoru ribarstva i osigurati ispravno provođenje toga u zemljama članicama. Evo ja sada uzimam riječ na kraju jer sam htjela čuti sva izlaganja i dobiti potpunu sliku situacije. Sve je bilo vrlo zanimljivo i čini mi se i inovativno znanstveno utemeljeno. Ali ja dolazim e, iz Veneta, regije u Italiji gdje imamo najveće talijanske flote i meni se to čini znanstveno fantastikom. I kada je riječ e, o veličini brodova, pitanju troškova i opremi i djelatnike. E, niste uopće uzeli u obzir posebnosti ribolova na Mediteranu gdje imamo flotu koja se sastoji od plovila koja sigurno nisu dugačka 20 ili 40 metara kao što se spominjalo prije. I govorimo i o obvezi uvođenja nove tehnologije, nadzornih telekamera, elektroničkog e, očevidnika što podrazumijeva ne samo troškove za nabavu iste opreme nego i za njezino održavanje i sve što, e, što iz toga proizlazi. E, kada je riječ o raspravi e, koju smo vodili prošloga srpnja sa komisijom, e, fond je bio osigurao 100% sredstva za malo ribarstvo za nabavu ovih sredstava i uređaja. Dakle, pitam komisiju može li provjeriti hoće li se ova sredstva iz fonda za, e, namijeniti i za takve troškove jesu li također predviđene edukacije kako bismo i e, starije ribare poučili korištenju nove tehnologije. I pitam gospodina Ačetu koji je predložio izuzeće iz e, obveze vođenja elektroničkog očevidnika sve ribarice do 10 metara. Dakle, zanima me kako će nametnuti obvezu prijave ulova tim ribaricama. Hvala. Hvala lijepa. Ako imate kakovih zaključnih komentara, naši panelisti e, možete uzeti riječi. Ne morate. Imam jedno pitanje. Mi smo svi pomalo svjesni toga da moramo imati posebno, e, posebne propise za mala plovila. Da li je plovilo od 12 metara zaista malo plovilo? A, e, imamo mnogo zaštićenih područja 4000 u Europi. Kako znamo a, gdje su plovila ako nemamo sistem praćenja voz, e, plovila? Evo, riječi imaju naši panelisti. Predsjednik Španjolske, izvolite. Gospodin Valorija. Mm, mm, gospođa Iglesija. Naravno da možemo poboljšati situaciju, možemo mm, saznati više o stvarima, o plovilima. Čak i oni koji, ona koja nemaju obvezu eh, davanja svih informacija o ulovu. Sve je to povezano sa birokratskim opterećenjem, mnogo dokumenata i tako dalje. Moguće je pripremiti poseban dokument e, za ili propis za malo ribarstvo. Ali moramo imati i prikladnu tehnologiju. Tehnologiju koja omogućava da se ta informacija i prenese a to bi osigurali, osiguralo i bolji nadzor plovila. Moramo biti pragmatični. Moramo pogledati kako se tehnologija može i koristiti na samom plovilu. E, pojednostavljeni sustav koji bi bio recimo zasnovan na mobitelima ili nekim sličnim napravama to bi bilo nešto što je provedivo i provedivo i na malim plovilima. E, to bi doprinjelo boljoj situaciji, e, većoj sigurnosti za sve e, subjekte. Evo, vidim gospođu Memory, nemamo više mnogo vremena. Mikrofon, molim. Ja sam bila na moru sa ribarima prije dva tjedna. Mi smo e, radili e, monitoring sa mobitelom. To je opasno. A ribari imaju mokre ruke, rade. E, tu su valovi, mobitel, to je smiješna ideja. To ribari ne mogu koristiti mobitele, strašna ideja. Evo, želite li se vratiti na to? Tehnologija može biti i mala. Pa nisam baš protivan onome što je rekla gospođa. Zapravo mi Imamo pojednostavljenu zamisao o onome što se događa na brodu, ali oni koji idu u ribolov, evo upravo smo čuli od e, gospodina Savurea, mi se čini, da se provode studije na e, četiri broda i tri od 40 metara, tako da e, ne znam sada koji je tu manji brod. U uredbi se govori o plus minus 12 metara. I ovdje čujem e, svašta sa e, velikim iznenađenjem i zabrinutošću jer jednom kada odemo među ribare, kada trebamo prenijeti ono o čemu smo govorili, Vidim da se tu predlaže i instalacija nadzornih kamera na e, male ribarice zato jer one počinjaju prekršaj, odnosno postoji ta opasnost. Evo, ne znam Evo, vi ste, ili netko je postavio prije pitanje zašto i kako možemo na sredozemlju nadzirati plovila. Pa evo, slušajte. 20 godina namećemo ribarima vrlo stroga pravila i zbog toga oni više ne izlaze na more. Prepolovili smo broj plovila, broj ribara, stvorili smo nezaposlenost u najosjetljivijim regijama Europe, a još i danas smatramo da su ribari jedini koji uništavaju sredozemlje. Nismo govorili o klimatskim promjenama, ne spominje se prvi volumen prometa na svijetu, ne govorimo o odnosima sa afričkim zemljama koje su na sredozemlju, samo govorimo o e, sankcijama i zapravo plaćamo nad prolivenim mlijekom prije nego što se ona prolila. Hvala lijepa, mi smo, govorimo sada o nadzoru. Hvala na komentarima. Sada ću dati riječ komisiji, više nemamo vremena. Čuli smo mnogo komentara o malim ribarima ali prije toga smo čuli da REM i drugi a oprama e, da to može biti uspješno. Ali još smo u vrlo ranoj fazi e, razvoja takve opreme. E, treba sve to nabaviti, održavati i tako dalje. Čuli smo da je birokracija prevelika čuli smo e, želju e, za e, ispravnom provedbom u svim državama članicama, a ne samo u nekima. Hvala. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. zaista smo imali zanimljivu raspravu. Ja sam mnogo toga zabilježila. Ja sam mm, evo sada se zaustavila na jednoj točki ili elementu, a to je troš, trošak u novoj e, uredbi o e, FPR, u imamo e, novosti u nadzoru, budući troškovi instalacije opreme kad se radi o praćenju plovila, očevidniku, a i CCTV, to će biti pokriveno iz fonda. Ako e, vjerujete da je, da je to korisno, on se može, taj članak se može i proširiti. E, također e, se govori o tome da osposobljavanje se plaća iz EFPR-a. To već postoji i troškovi osposobljavanja su potpuno pokriveni sredstvima iz fonda. Za Čuli smo mnogo o malim ribaricama. To je vrlo korisno. E, moramo također spomenuti i rekreativno ribarstvo. Dati ću vam nekoliko podataka koje će biti važno za procjenu. Mm. E, izuzeće Eh, je da se ne prijavljuje ulov iz, ispod 50 kilograma. Mm. To bi to bi godišnje moglo iznositi 350 tisuća tona godišnje, a u cijelom eh, sredozemlju um, eh, 80 tisuća tona. To nam pokazuje koliko je važno da imamo dostatno znanje i informacije o tome koliko se lovi. Ali važno je da, ih, da ribare ne kažnjavamo. Oni moraju moći nastaviti e, loviti. E, moramo imati bolje procjene stokova. A isto, a ako jedan dan budemo imali e, kvote, oni to neće se moći toga pridržavati jer neće imati sredstava za to. E, e, želimo biti tehnološki neutralni. Ne želimo narediti korištenje određenih tehnologija. Za male ribarice imali smo na umu pojednostavljeni e, sustav, recimo e, pametne telefone. Mm. Mm, to se može koristiti čak i bez e, intervencije ribara. To će povećati i sigurnost na moru. Jer ćemo znati gdje su te ribarice u slučaju da zapadnu u opasnost. Što se tiče pametnih telefona, čula sam da e, ribari ne mogu koristiti pametne telefone da imamo ribare koji su stari pa e, imaju problema sa novim tehnologija, ali ali čujemo e, od ribara da oni to vrlo dobro čine kad komuniciraju jedni s drugima. Ako <laughs> znaju da je, se na moru vrši nadzor, onda si to odmah dojave. Ali da se vratimo na eh, ono što sam htjela reći. Mi nemamo isti sustav za mala i velika plovila. Imamo pojednostavljene sustave za mala. Govoreći o tehnologiji, ne, neutralnosti tehnologije, komisija je predložila da se instaliraju kamere na odabranom broju plovila zasnovano na riziku. Nismo specificirali tehnologiju. Neko je postavio pitanje da tehnologija koju je predstavio nizozemski e, znanstvenik ta kompjuterska tehnologija bi bila e, e, kompatibilna s onim što mi kažemo. Mi ne specificiramo kako se vrši analiza podataka. Mi ne kažemo hoće li to biti manualno e, ili će imati, operatera koji sjedi za kompjuterom. To je sugladno s našim prijedlogom. E, imamo i pitanje sigurnosti podataka, zaštićenosti podataka. E, što god e, rekli u zakonima, to mora biti sukladno s propisima o zaštiti podataka. Na osnovi tih, tih propisa svi se sustavi moraju zaštititi i to po dizajnu. Države članice su već regulirale korištenje kamera. Tu postoje zakoni u državama članicama i svi smo toga svjesni. To se radi u bankama, u supermarketima. Prema tome postoje propisi na nacionalnoj razini i to može biti primjerom za moguće korištenje kamera na plovilu nisam baš dobar u pridržavanju vremena, moram vas prekinuti. E, molim da zaključite. E, da. Vi ćete prenijeti ono što smo rekli ovo ovdje komisiji. Evo, zadnje što sam htjela reći je e, provedba. Mislim da je to najistaknutija točka naše rasprave nije tajna i to su pocrtali e, izvjestitelji da sadašnja provedba u državama članicama nije e, usklađena. E, moramo se više potruditi u budućnosti da to osiguramo, tu sukladnost u prvoj, e, prvom kvartalu 2020. ćemo organizirati jednu e, skupinu za sukladnost. Ona će govoriti o sankcijama i provedbi u državama članicama. E,